Moram sada nešto službeno objaviti. Preporuka za odluku koju je poslao Ekon da se ne prigovara delegiranom aktu što je jučer najavljeno i nije bilo nikakvih primjedbi u posljednjih 24 sata što je bio rok. Slijedom pravila 105 stavak 6 poslovnika preporuka se smatra usvojenom bit će obavljena zajedno sa donesenim tekstom koji će se donijeti sutra u e, četvrtak 9. lipnja